Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, Monsieur Telinska. Le projet d'ordre du jour. Možemo osvojiti nacrt dnevnog reda ukoliko nema nikakvih prigovora, a čini se da ih nema. Zapisnik od 9. studenog 2017. godine možemo također usvojiti ukoliko nema nikakvih prigovora, a budući da ih nema, možemo ga smatrati usvojenim. Drage kolege, ja ću vam e, dati svoja priopćenja nakon dolaska gospodina Marineskova, tako da možemo odmah krenuti na glasovanje. Dobar dan, gospodine Bar Jeste dobro? Da, ja sam u formi. Ah, ah oui, hein. Bah, vi mi partage pas. Da. Vim ne želi dati kekse drugima. Alors, nous allons commencer les votes. Krenut ćemo s glasovanjem i onda ćemo dati riječ gospodinu Marinesku. Da provjerimo najprije ima li dovoljno zastupnika za kvorum. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo kvorum, tako da možemo sada preći na glasovanje. Prije samog glasovanja dopustite mi da vam ipak dam jedno priopćenje, dragi kolege. Ovo nije uobičajeno, ali bih ipak htjela iskoristiti, iskoristiti ovu priliku da kažem da je postignut politički sporazum vezano uz famoznu uredbu o EAZI i to nakon šest trijaloga i nakon izuzetno velikog broja tehničkih sastanaka, više ni ne znamo koliko ih je bilo. Prošli tjedan, e, tijekom čitave noći, sa srijedu na četvrtak, dugo smo pregovarali kako bismo konačno postigli sporazum u 6 sati 3 minute ujutro nakon 11 sati pregovora. Htjela bih uistinu čestitati i zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Marinesku. Možete mu zapljeskati slobodno. Gospodine Marinesku, hvala vam. Uistinu vam hvala na uloženom trudu i radu, na kvalitetnoj suradnji i zahvaljujem također svim sudionicima na iznimno ustrenom radu, na izdržljivosti, to se posebno odnosi na prevoditelje, na savjetnike i na članove našeg tajništva i odjela za komunikacije. E, mislim pritom i na Svena kojega ovdje nema pa ćete mu prenijeti poruku. U svakom slučaju to je bila jedna iznimno dugačka noć i zahvaljujem također komisiji koju je predstavljala povjerenica Bulč i veleposlanik gospodin Kul iz Estonskog predsjedništva. Zahvaljujem i njihovim suradnicima. Oni su uistinu uložili velike napore kako bismo zaključili i postigli sporazum. I želim još jedan put istaknuti pred ovim odborom e, da, zahvaljujem gospodinu Marinesku. Znam da nije uvijek bilo lako, ali ipak smo uspjeli i evo izvolite da ću vam sada riječ. Hvala, ja također želim zahvaliti svim kolegama. Mi smo radili na ovom dosjeu tijekom dvije godine zajedno sa svim suradnicima i političkim savjetnicima te asistentima naših zastupnika. Zahvaljujem također i članovima tajništva, no ipak mislim da nije dobro pregovarati o europskom zakonodavstvu u pet ujutro. To nije normalno, prema mo, to je moje mišljenje i postignuta je politička odluka, međutim i pred nama je još dosta posla, dakle mi nismo završili s tim dosijeom. U svakom slučaju hvala još jedanput. E, mislim da su svi najvažniji prijedlozi parlamenta ugrađeni u sporazum. No, isto tako mislim da je pred nama još dosta posla. Hvala još jedanput. Hvala. Hvala gospodine Marinesku. Sada ćemo nastaviti i e, krećemo na glasovanje o izvješću praćenje emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i izvješćivanje o ta dva parametra. Dakle, to je mišljenje za odbor ENVI, a izvjestitelj je gospodin Kaputo koji je ovdje prisutan, tako da krećemo s glasovanjem. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 49. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. za, protiv, suzdržani. Amandman 67. se usvaja. 69. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 70. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 71. za, protiv protiv, suzdržani. 71. se usvaja. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 10. se usvaja. Amandman, istovremeno ćemo glasovati o skupu amandmana 7, 8, 9, 10, 4, 5, 9, 4, 5, ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, usvajamo ove amandmane skupno. 77. za, protiv, suzdržani. E, nisam sigurna pa ćemo provjeriti. Glasujemo o 77. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. za, protiv, suzdržani, odbija se. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 79. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 80. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, gospodine Van možete imati povjerenja u mene. Dakle, usvaja se. Nastavljamo. 81. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 82. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 83. za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Deseti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Jedanesti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvanesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 12. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, ovo je već drugi put, gospodine Windekamp. Očito nemate povjerenja u mene. Nastavljamo. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo izravno na kompromis broj 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prvi amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj četiri tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno, pa ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo glasovati o čitavom tekstu. Elektroničkim putem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 28 za, četiri protiv. E, čestitke vama, gospodine Kaputo, budući da je vaše izvješće usvojeno velikom većinom glasova. Onda nastavljamo s radom. Sada prelazimo na financiranje infrastrukture u ekonomiji dijeljenja, izlaganje studije resornog odjela.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 Alors, cette étude a été demandée... Ovu studiju je naručio naš odbor u šestom mjesecu 2016. kako bismo proučili koje su implikacije ekonomije dijeljenja na prometni sektor i kako to utječe na financiranje infrastrukture u prometu. Ovu studiju je izradio Europski sveučilišni institut iz Firence, koji ovdje predstavlja profesor Matijas Finger. Izvolite. Hvala. E, dakle, najprije ću dati riječ vama, gospodine Finger. Gospodin Finger će nam predstaviti rezultate ove studije. Nakon toga će riječ dobiti zastupnici iz našega odbora. Biće vrijeme za pitanja i odgovore koje se mogu odnositi kako na sam sadržaj, tako da i na metodologiju e, izrade same studije. Gospodine Finger, e, izvolite. Vi sada imate riječ na nekih dvadesetak minuta. Izvolite. Izvolite. Hvala. No, nastavit ću govoriti engleskim jezikom. Ovo izvješće također je sastavljeno na engleskom jeziku. U redu, planirao sam govoriti desetak minuta. Riječ je o izazovu financiranja prometne infrastrukture u kontekstu onoga što je u nazivu koji nam je dan nazvano ekonomijom dijeljenja, ali ja ću prije svega kratko nešto reći o digitalizaciji, jer mislim da je čitava ekonomija dijeljenja zapravo posljedica digitalizacije. Što radi digitalizacija? Tradicionalno imamo fizički lanac vrijednosti, to može biti prometni, logistički lanac, ali bilo kakav fizički proizvod, proizvodnja knjiga ili bilo bilo čega drugog. Zatim dolazi do digitalizacije koja zapravo duplicira, dakle projecira jednu zrcalnu sliku fizičkog lanca vrijednosti e, na razinu podataka. To je ono što e, se radi digitalizacijom, a to ima velike posljedice. Prije svega korisnici, klijenti više nisu vezani uz fizički lanac vrijednosti, već postaju vezani uz taj digitalni sloj. Dakle, više to nisu kupci koji kupuju u knjižari, nego na Amazon.comu. E, to je prva posljedica, a druga posljedica je da na temelju tog digitalnog sloja možete osmisliti nove načine poslovanja i nove poslovne subjekte. Dakle, korisnici, klijenti mogu kupovati podatke i e, mogu pružati određene usluge na temelju tih podataka, iako ti e, ta njihova usluga više nema nikakve veze sa fizičkim lancem vrijednosti, fizičkim proizvodom. To pak ima svoje posljedice, prije svega korisnici, klijenti danas imaju mnogo bolji uvid u stvari, mnogo bolji pregled informacija i zbog toga danas postoji mnogo veći pritisak na fizički lanac vrijednosti jer klijenti mogu uspoređivati veći broj proizvoda. Zbog toga imamo veću učinkovitost u tom fizičkom lancu vrijednosti a osim toga vrijednost se seli na digitalnu razinu i to je upravo ono mjesto s kojeg smo mi počeli razmišljati pripremajući ovo izvješće. Dakle, dodatna vrijednost sada se nalazi na toj digitalnoj razini, pa se postavlja pitanje kako onda financirati infrastrukturu, kako financirati uh, e, onoj fizički lanac vrijednosti. Evo, dolazim sada do samog izvješća pa ćemo reći o čemu zapravo govorimo kad govorimo o ekonomiji dijeljenja. Kao što sam već pokazao, to je jedna nova paradigma koja se može primijeniti na mobilnost, ali i na sve drugo, na energetiku, na telekomunikacije, na sve što se može duplicirati u digitalnom svijetu. Ono što je važno su te takozvane internetske platforme. Podaci se nalaze na platformi platformama i kad govorimo kroz ekonomske pojmove, e, to su e, tržišta sa više strana. Dakle, recimo možemo e, uzeti primjer prometa, vi možete biti korisnik e, usluge Ubera, ali možete biti i vozač e, koji vozi za Uber istodobno. Imamo nekoliko e, oblika dijeljene mobilnosti, recimo zajedničko korištenje automobila, takozvani carpooling, to je samo jedan primjer. Dakle, usluge se dijele. Zatim imamo posuđivanje automobila e, koji tradicionalno postoji kao oblik dijeljenja, dakle netko koristi automobil iako nije u njegovom vlasništvu, na isti način se e, mogu, može posuđivati bicikl. E, zatim, e, takozvano dijeljenje vožnje, razlika između toga i onog zajedničkog korištenja automobila, carpoolinga je sljedeće. Kada govorimo o dijeljenju vožnji, e, tu govorimo o tome da netko vozi na određeno mjesto pa će nekog drugog povesti. E, kod carpoolinga, dakle tradicionalnog dijeljenja automobila, ljudi koji idu u istom smjeru voze se zajednički. E, postoji tu još jedan oblik, a to je takozvani engleski pojam ride splitting, gdje ljudi idu na isto mjesto i onda dijele trošak toga puta. Ovaj e, podatak E, koji možete vidjeti na slajdu dolazi iz konzultantske tvrtke PricewaterhouseCoopers gdje piše da je prihod od te dijeljene mobilnosti u Europi 2015. godine bio oko 5,1 milijarde eura. Pitanje koje se sada postavlja jest je li zajedničko korištenje automobila nešto što u današnje vrijeme e, se postavlja kao zamjena za tradicionalni javni prijevoz. Dakle, usporedili smo dva poslovna modela zajedničko korištenje automobila. Tipičan e, model je takozvani bla bla car koji postoji u Francuskoj, Španjolskoj i nekoliko drugih e, zemalja. Dakle, ovdje razlikujemo gradski promet i promet na veće udaljenosti i bavimo se upravo prometom na veće udaljenosti. E, postoje brojni primjeri u ovom izvišću, ali evo ovdje možete vidjeti usporedbu vožnje iz Pariza u Lille. Imamo i usporedbu e, od Pariza do Frankfurta, od Barcelone do Alicantea i tako dalje. Ovdje se vidi da je dijeljenje automobila privlačno zato što je jeftino i zato što kad govorimo o potrebnom vremenu o, taj oblik prijevoza još uvijek je učinkovit. Nije toliko učinkovit kao vožnja vlakom, ali i dalje je riječ o razmjerno brzoj vožnji. Dakle, to je privlačan oblik prijevoza, prvenstveno zbog cijene i osobito je privlačan e, ljudima koji spadaju u niži e, stupanj e, prihoda. Što se tiče podataka koje smo uspjeli pronaći, utvrdili smo da ovakvo dijeljenje automobila je postalo značajno prisutno u nekim zemljama, osobito u Francuskoj, tako da većina ovih podataka dolazi iz Francuske, jer to su službeni podaci koje je objavila francuska vlada. E, broj putnika zbog toga se smanjuje kao i prihodi tradicionalnog javnog prijevoza, a to su vlakovi i autobusi koji prometuju na velike udaljenosti. Dakle, od šest milijardi Kilometara po putniku oko 12% predstavljaju tradicionalni putnici, a u Francuskoj vidjeli smo da se broj putnika i prihoda u željeznici i autobusima smanjio 2015. godine za oko 6%. Međutim, što se tiče prihoda, odnosno gubitka prihoda, taj gubitak je možda i veći, za 6% se smanjio broj putnika, a prihod može biti i veći zato što su i cijene e, u određeno doba dana veće, kada je potražnja veća, a upravo u to doba dana je najveća potražnja i za ovakvim uslugama dijeljenja automobila. Što preporučujemo na temelju ovih spoznaja? Prva stvar e, koju ponavljamo kroz čitavo naše izvješće je da nam je potrebno više podataka. Podaci su malobrojni, fragmentirani, nemamo sustavnih podataka, nemamo usporedivih podataka. Dakle, ono što ovdje navodimo su podaci iz određenih primjera, ovdje i ondje i dakako izvješće se zbog toga može kritizirati jer ovo nije sustavno istraživanje. Druga preporuka je da je potrebno ujednačiti uvjete za sve. Uvjeti za sve poslovne subjekte nisu isti, jer uvijek kad govorimo o digitalizaciji, postoje neki koji iz toga izvlače veću korist od drugih. Dakle, obično oni koji se prvi pojave na tržištu uspiju se bolje e, postaviti. E, u ovom slučaju riječ je upravo o onom dobu dana kada je i potražnja najveća. A treća stvar jest da mnogi mnoge tvrtke koje pružaju usluge javnog prijevoza koriste različite subvencije eh, i njih na neki način pretaču, dakle koristeći ih za ono doba dana kada je eh, potražnja najveća za linije koje su najisplativije i onda to pretaču i na taj način pokrivaju eh, druge troškove. Drugi dio izvješća govori o e, ekonomiji dijeljenja, odnosno mobilnosti dijeljenja u e, gradskom e, prijevozu i ovdje je situacija veoma drugčija. Dakle, unutar gradova putnici E, više ne koriste toliko usluge taksija, međutim broj putnika u gradskom javnom prijevozu nije se smanjio, jer gradski javni prijevoz je i dalje mnogo jeftiniji, postoji problem sa zagušenjem u prometu i tako dalje. Dakle, operateri ovdje nisu ugroženi zbog različitih mogućnosti dijeljenja e, prometa, ali naravno izloženi su drugim pritiscima. Preporuka koju smo ovdje dali jest da bismo trebali promicati ovakve usluge, omogućiti pravnu sigurnost kako bi ovakve usluge bile nadopuna tradicionalnom javnom prijevozu. Dakle, postoje određeni dijelovi e, prostora koji nemaju dobru uslugu javnog prijevoza, zatim postoje gužve u dijelu dana kada je potražnja najveća. S druge strane, e, sve to može se riješiti na ovaj način ako se ove mogućnosti, dakle ovakve usluge dijeljenja u prijevozu e, uključe u javne politike zajedno sa javnim prijevozom. Zatim, prometna infrastruktura dugoročno gledano mogla bi također imati koristi od ovakvih usluga Evo, ovdje se to vidi. Ovo su američki podaci koji nam govore da ljudi koji koriste te usluge poput Ubera, e, kada te usluge ne bi bilo, koristili bi se svojim automobilom. Dakle, e, temeljna poruka ovdje jest da nam ovo omogućava da idemo u smjeru zamjene za automobil, dakle da se smanji broj automobila u javnom prijevozu. Dakle, budemo li promicali ovakve usluge, ovakve platforme, smanjit će se broj automobila i od toga će i infrastruktura i operateri e, prometa na velik, veće udaljenosti imati koristi. Posljednja stvar koju želim reći tiče se prisvajanju vrijednosti od strane platformi. Dakle, u prosjeku oni uzimaju oko 20 do 30% vrijednosti i tu vrijednost prisvajaju u drugim e, digitalnim mrežama poput telekomunikacija i energetike. Znamo da se također ostvaruje takva zarada, no moramo se pobrinuti da se dio te vrijednosti ponovno uloži. Hvala vam lijepa na izlaganju. Sada ćemo omogućiti raspravu. E, gospodin Van de Kamp, e, izvolite, oprostite, gospođo Van de Kamp, e, izvolite, imate dvije minute. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, tako demokracija kod nas izgleda, zar ne? Imam tri pitanja za vas. Prvi put e, kada sam čuo za ekonomiju dijeljenja, pomislio sam da nešto s čime bi se mogao složiti. Mogao bi dijeliti svoj automobil sa Ismailom Ertugom ili sa Đorđom Bahom, dakle sa građanima. Dakle, građani kao što posuđuju jedan drugome bicikl primjerice, dakle jedna romantična ideja. Međutim, vidjeli smo da se ovo do kraja iskomercijaliziralo Uber ima milijun automobila, nitko im ni ne zna točan broj. Dakle, ova romantična ideja ne odgovara stvarnosti. Drugo, vi ste rekli da u slučaju automobila, dakle, dijeljenja vožnje, da to ide na uštrb korištenja javnog prijevoza. A po meni ideja iza ovoga koncepta, dakle nečega što nazivamo carpooling je bila da se smanji broj automobila na cestama, dakle ne manje vlakova ili autobusa. Dakle, kakva je situacija? Dalje. Meni se sviđaju Amerikanci, ali ne zanimaju me njihovi statistički podaci, pa njihovi gradovi se razlikuju od naših gradova, naši gradovi su daleko manji, puno je lakše kretati se pješice ili, ili biciklom. Što u tom kontekstu nama mogu značiti ovi američki podaci, dakle, za evropsku ekonomiju dijeljenja? Hvala vam. Hvala. Od sada vi, sada vi imate riječ, izvolite. Imam jedno pitanje. Ne znam je li moguće preći na sliku broj pet koju ste prikazali, vi ste tu pokazali različite oblike prijevoza. Vi ste tu napisali, naveli tako dakle, 3 sata i 15 minuta za, u slučaju zračnog prijevoza. Dakle, to je dakle slučaj nepostojanja direktnog leta. Ona mi se to činilo doista previše za potez, porez Lil. to sam, to je jedino što sam htio istaknuti i općenito imam dojam da bi ovo mogla biti prilika u budućnosti Dakle, ne, ne mislim u ovom slučaju upućivati kritike. Hvala vam. I hvala profesoru na prezentaciji. Jasna su mi ova vremenska ograničenja koja imamo. Imam uh, jedno pitanje vezano uz dakle, ovo ključno pitanje studije, dakle kako financirati infrastrukturu u ekonomiji dijeljenja. Vi ste spomenuli dakle ovaj, ovu dodatnu vrijednost, dakle prelazak sa uh, infrastrukture na podatke. Ali u preporukama i u sažetku nisam naišao na podatak kako da mi, političari, pronaćemo rješenja za ovo u proračunu. Moramo li uvesti, moramo li više oporezivati, uvoditi nove poreze, što je točno što moramo učiniti. Doista bih eh, rado ovdje čuo nalaze iz vaše studije. Merci beaucoup. Monsieur Telinčka, la parole est à... Zastupnik Telička. Uh, thank you, Madam Chair, <clears throat> and thank you, Professor. Hvala vam. Hvala profesoru. Jako zanimljivo, ali dalje imam neka pitanja. Ovdje se trebalo govoriti o, infra, o financiranju infrastrukture. Mislim da ste nam vi dali mnogo ovdje broja objašnjenja zašto je to izazova, nedostaju nam, nedostaje nam dio kako se nositi s tim izazovima. Vi ste na kraju istaknuli da će se između 18 i 30% trebati reinvestirati, ali situacija je drugačija kada govorimo o urbanim područjima, kada se koristi primjerice ovaj blabla sustav. Kako razlikujete ova urbana područja, dakle vezano uz ove različite modalitete alternativnog prijevoza, dakle tu je njihov učinak možda neutralan ili čak pozitivan, ili to Uber ili neka druga tvrtka u budućnosti. Dakle, na koji način se dolazi do broja osoba u vozilu? Kao što je kolega Zile rekao, mi uređujemo politike, ali zanima me što biste nam vi sugerirali, ili ovo nešto što bismo mi trebali ulaziti. Čuli smo, nema informacija, nema podataka, ne mogu se raditi usporedbe, je li trenutak da se djeluje na europskoj razini ili je bolje to učiniti na nacionalnoj. Također ste spomenuli pravila, spomenuli ste ove sate, dakle, najviše i najvećih e, gužvi. Dakle, na koji način potaknuti ovaj model dijeljenja odnosno ovih jednakih pravila za sve. Mislim da mogu da bih mogao procijeniti što ste imali na umu, ali bilo bi dobro da nam to razjasnite. Hvala lijepo. Zastupnik Kramer, izvolite. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Imao bih e, tri pitanja. Wim van de Kamp je spomenuo nešto što ja želim istaknuti. Bolje imati tri osobe u jednom automobilu nego ih imati svaku u svom automobilu. Međutim, u odnosu na taksi službu primjerice nameće se pitanje poštene konkurencije, ono, plaćaju li se vozači primjerice Ubera i tako dalje. To vidimo sličnu situaciju i u sektoru zračnog prometa. Dakle, postižu se odznatnije uštede, onda je moguće ponuditi i karte po povoljnim cijenama. Nemamo baš poštenu tržišnu utakmicu u području željeznica. U željezničkom sustavu je potrebno platiti svaki kilometar u području cestovnog prometa. Nije uvijek tako. Postoji cestarina koju platite i ona je tu dakako niža. Njemačkoj primjerice imate slučaj e, da evo, vlak mora plaćati cijenu svakog kilometara i to nije sustav koji se primjenjuje primjerice na autobusni prijevoz. To je sve važno u kontekstu mobilnosti. Dakle, da li se korištenjem ovih novih sustava smanjuje pritisak na klasične dakle oblike prijevoza. Bismo li trebali poraditi na infrastrukturi javnog prometa? I e, mislim da bi bilo dobro dobiti te odgovore kako bismo mogli dugoročno planirati. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Alors, vous allez répondre déjà... Hvala gospodine Kramer. E, ako možete sada odgovoriti na ovaj prvi krug pitanja, a nakon toga ćemo nastaviti sa još jednim krugom pitanja. Hvala. Nadam se da ću obuhvatiti sve. Vi ste, gospodine Van de Kamp, počeli s ovom romantičnom idejom. Međutim, ovo je biznis, ovo je poslovni svijet. Odjeljenje zvuči zgodno, ali platforme koje se nalaze u pozadini znači da postoji mnogo posla koji se obavio, to su algoritmi koji su stvoreni, dakle da bi se manipuliralo podacima. To jest novi biznis, možda čak i nova infrastruktura i moramo se pitati je li ovaj sloj podataka, dakle nova infrastruktura, infrastruktura sutrašnjice, to bi nas dovelo do sasvim nove, novih eh, zakonodavnih tekstova. Međutim, ne, ne, ne dajemo odgovor na to u svom izvješću. Moj je sektor, dakle, sektor infrastrukture i njihovo upravljanje. Dakle, glavno pitanje na koje trebamo odgovoriti je to pitanje slova, sloja podataka. Je li to infrastruktura, hoćemo li to regulirati ili je to biznis? i to ćemo onda na taj način regulirati. Mislim da je to doista temeljno pitanje koje si moramo postaviti. Potom digitalni biznis. Imamo postupke koncentracije, vrlo malo operatera, ali u digitalnom biznesu je to fenomen zvan pobjednik uzima sve, dakle winner takes it all. Dakle, vi ste prvi, imate kritičnu masu, poznat ćete uspjeh. To dakle podrazumijeva određenu regulativu dakle, koja će se ticati udjela na tržnicu. Najčešće je riječ o američkoj tvrtki jer oni tu nastupaju prvi. Imamo jedan izuzetak, dakle BlaBlaCar je francuska tvrtka, a to je doista rijedak evropski primjer u toj vrsti biznisa. Potom da, u pravu ste, napravio sam ovu distinkciju između urbanog, urbanog prijevoza, prijevoza na velike udaljenosti. Tu se doista, to je ključne važnosti. Razlikuje se situacija, dakle, ove dvije vrste prometa. Način, ostvarivanja prihoda drugačiji. U urbanom kontekstu su to uglavnom porezi koji su s tim povezani. Opet još jedno pitanje je s tim povezano. Dakle, i u ove kompanije uzmu 18 do 30%. Nešto od toga mogu biti može biti i nova količina dakle pruženih usluga. Imamo dakle situaciju sa željeznicom, barem je tako u Europi. Dakle, potom pitanje kako usporediti podatke iz SAD-a sa evropskim, pa nije jednostavno jer mi smo kontinent željeznice. Gradovi su drugačiji, nemamo jednaku urbanu sliku. To je potrebno dakle, primijeniti veliku dozu opreza, ali nemamo samo američke podatke, imamo podatke iz europskih e, zemalja. Dakle, posljedice mogu biti drugačije. Dakle, što se tiče prijevoza na velike udaljenosti, što se ne sjećam tko je postavio koje pitanje. Ali kada je riječ o ovom vrsti prijevoza, dakle glavna preporuka je to o čemu ste više htjeli čuti, jest da su važna jednaka pravila za sve. Ali to je već problem između cestovnog i željezničkog eh, prometa. On je još pogoršan eh, sa ovom digitalnom dimenzijom i moramo se pozabaviti ovom multimodalnošću, intermodalnošću, dakle različiti na, načini prijevoza ne plaćaju na jednak način infrastrukturu, neke su, neke su troškovi internalizirani, drugi nisu, To je digitalna dimenzija. tom kontekstu glavna naša preporuka jest vidjeti na što nas primorava digitalizacija. To nas primorava da razmišljamo na ovaj intermodalni način. I na razini podataka nema više različitih modaliteta. Oni su se svi daju međusobno usporediti. I to je ono gdje, dakle, digitalizacija naglašava ovu razliku između prijevoza i vi biste to kao zakonodavci trebali imati ovaj intermodalni prijevoz svemu ovome. I sad kako financirati infrastrukturu, koliko se dakle vrijednost može pripisati platformi, jedno od rješenja su porezi, tvrtke koje ih plaćaju, Uber ima sjedište u Nizozemskoj, BlaBlaCar u Francuskoj, to je isto pitanje poreznih e, politika. Potom, kako reinvestirati u infrastrukturu. Imamo primjere u izvješću, tek jedan primjer iz Massachusettsa, ali ja sam analizirao i primjer iz Chicaga, gdje imamo porez na Uber. 50 centi, dodali su još 20 koji se mora reinvestirati u javni promet. Dakle, moguće je evo, ovo iskoristiti. Jer da je li pitanje Uber ili Lyft, eh, oni koriste infrastrukturu. I u smislu promoviranja javnog prijevoza, oni se koriste ovim načinom. To je moguće. Mi imamo samo ove američki primjer, ali mogli bismo jednako napraviti ovdje. U Americi, u sad je to uređeno na razini gradova, dakle ne na nacionalnoj razini. Općenito potrebno je još podataka. Prije nego što donesete odgovarajuće zakone, potrebno imati više informacija, ovako je sve previše fragmentirano. I zaključio bih. Imamo relativno jasne podatke vezane uz Francusku, zato što je riječ o podacima koji dolaze od vlasti. Nemamo jednake izvore iz za Španjolske ili drugih zemalja. Uber, imamo podatke uglavnom iz eh, SAD-a. Uber Veli se da Uber pomaže da se dakle, odmaknemo od automobila, ali imamo neke neodređene podatke koji kažu da to dovodi do porasta broja automobila na cestama. Dakle, prije nego što odlučimo, potrebno imati bolje informacije. Ali, općenito sam uvjeren da nam digitalizacija može pomoći ukoliko želimo preći na sljedeću razinu, to nisu ni Uber ni BlaBlaCar, to je mobilnost kao usluga gdje će se integrirati svi oblici prometa. I tu je Europa lider. Imamo primjere iz Göteborga, Helsinkija, gdje idemo u mobilnost kao uslugu, ali to zahtjeva javne politike. Ne samo, dakle, ovaj komercijalni pristup. Ove komercijalne tvrtke su korisne ukoliko su one integrirane u ove javne politike. Dakle, određeni dio profita koji se tamo stvara se reinvestira. Tu, je, tu su dakle pravila za intermodalne za intermodalnu razinu. I konačno, podaci. Ove tvrtke stvaraju i raspolažu velikom količinom podataka. Koliko je podatak infrastruktura, onda to morate zakonski uraditi, urediti, odnosno urediti zakonski pristup. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem na odgovorima. Sada ćemo nastaviti raspravu. Gospodin Rike ima riječ. Hvala vam predsjednice. Zahvaljujem i vama gospodine Finger na ovom izlaganju. Moram priznati da sam pomalo iznenađen jer sam očekivao da će izlaganje biti bliže tekstu, dakle da se dobije odgovor vezano uz teškoće povezane sa financiranjem u ekonomiji dijeljenja. Ja sam e, čuo da ste se kratko toga dotaknuli e, u, kada ste odgovarali na pitanja. Međutim, volio bih čuti više detalja o tome s obzirom da se postavlja pitanje koji tip infrastrukture i na koja će biti namjena infrastrukture i kako će se naplaćivati naknada uporabe. Ovdje kao prvo imamo digitalnu infrastrukturu, a s druge strane imamo i fizičku infrastrukturu, dakle same ceste, odnosno prometni putevi. A tu su i vanjski troškovi, jer treba vidjeti na koji način će se to sve financirati u fiskalnom smislu. Dakle, kako rješavate probleme vezano uz financiranje infrastrukture? To bi bilo prvo pitanje. Drugo, Neke od ovih platformi iz ekonomije dijeljenja e, također integriraju i javni prijevoz, tako da ne možemo uvijek govoriti o toj dihotomiji između javnog i privatnog prijevoza, a mobilnost kao usluga e, će dovesti do još većeg stupnja integracije. Tu zapravo govorimo o javnom servisu. I moje treće pitanje e, odnosi se na kvalitetu usluge. Naime, platforme pružaju nov, novi tip usluge. Ranije nismo imali takve usluge, dakle činjenica da netko može dobiti takvu uslugu nije postojala ranije. I rekao bih da većina tih platformi daje određenu dodanu uslugu i smatrate li to je li to za vas plus ili minus? To bi bilo sve. Hvala. Hvala, Ma Hvala. Prije nego što se postavimo pitanje kako financirati, postavimo se pitanje koje ste i sami postavili, a to je možemo li zamijeniti dakle, javni promet sa ekonomijom dijeljenja. Pa odgovor na to je negativan. Jer javni promet, dakle daje jamstva kada je riječ o pokrivanju teritorija, dolaze do najudaljenijih područja, da dakle jamstva o sigurnosti. Prisjetimo se pritom prava putnika. Što se tiče odnosa između dakle, privatnih lica, mi smo se toga dotaknuli u sektoru turizma rekli smo da kada se vrše ove djelatnosti koje su podvrgnute dakle, plaćanju, onda se moraju primjenjivati ista pravila za sve. Dakle, bilo da je riječ o dijeljenju prijevoza, carpoolingu ili o podjeli troškova ili čak i o zaradi. Ulazimo dakle u sasvim novi kontekst. Imam dva pitanja. Je li po vama moguće integrirati javni promet sa ekonomijom dijeljenja? a da ne dođe do smanjenja kvalitete usluge u javnom prometu, jer je to budućnost koju bismo trebali promišljati. Dakle, integracija javnog prijevoza sa ovim ciljanim privatnim uslugama, dakle namijenjenim najudaljenijim područjima. Potom drugo podaci, dakle govorimo o infrastrukturi bilo prometnoj ili digitalnoj, ali je ovdje moramo promisliti i o zaštiti osobnih podataka. Imamo vijest prije nekoliko dana, dakle provaljeno je Uberov sustav, ukradeno je 57 milijuna e, korisničkih profila, to su sve ozbiljne stvari. Je li moguće predvidjeti ovdje na određenu vrstu financiranja, dakle također zajamčiti sigurnost jer se putem ovih platformi e, dijele dakle, podaci vezani uz kreditne kartice, osobni podaci, neka čak i osjetljivi podaci. Kako je moguće zaštititi korisnike u ovom sektoru? Merci beaucoup. Hvala vam, gospođo Del Monte. Ja sam se također zapisala jer imam više pitanja za gospodina Fingera. Prvo pitanje se tiče uvjeta E, odnosno metodologije rada na ovoj studiji, jer e, kada uzmem ovaj dokument, vidim tko su autori, vidim da su tu pišu imena autora i tu je profesor Juan Montero. E, u jednom mailu od 17. 17.9. Vi ste prenijeli tu informaciju i rekli ste od studenog 2014. godine profesor Montero je jedan od odvjetnika u odvjetničkom uredu e, koji pruža e, pravne usluge Uberu, što znači da je gospodin Montero bio jedan od odvjetnika Ubera za vrijeme dok je rađena ova studija. Možete li mi potvrditi taj podatak? To je moje prvo pitanje. Da, možete li potvrditi da je to istina? Je li to istina? Je li on uistinu bio Uberov odvjetnik? Prije, ali to je bilo svima poznato. To je razlog iz kojeg sam se odlučio za gospodina Montera, s kojim radim već godinama, mi smo pisali zajedno knjige o posljedicama digitalizacije i sličnih procesa, to je uistinu jedna od rijetkih osoba koja je upoznata s ovom tematikom. Ja sam ocijenio da će to biti eh, plus u ovakvom tipu studija, a ne minus. Ja osobno ovdje mogu pružiti jamstva da je studija nepristrana. Gospodin Montero je uglavnom radio o e, dakle prijevozu na duže udaljenosti, a ne o gradskom prometu, tako da, ali mogu vam dati sve odgovore, mogu vam detaljno odgovoriti. Dakle, da vi potvrđujete da ne postoji nikakva veza između gospodina, eh, spomenutog gospodina Ubera u ovoj studiji i dakle da to nema nikakve veze i da se to ni na koji način odražava na ovu studiju. E, ja moram priznati da mi je bilo zadovoljstvo eh, pročitati ovu studiju jer sam eh, pobrojala da se 131 put ponavlja, pojavljuje ime Uber, a neki drugi 41 put, tu samo radi usporedbe. Tako da, ali dobro, vratit ću se sada na ono što je najvažnije, jer tu je zapravo, dolazimo do onoga što je zanimljivo. Ova studija govori o ekonomiji dijeljenja, dakle samo potičam na naziv. Osobno smatram da Uber ne spada u definiciju ekonomije dijeljenja. Zašto? Daću vam vrlo konkretan e, primjer. Kada e, zatražim, e, kada naručim Uber i profesionalni vozač dođe po mene i preveze me na određenu udaljenost, ja plaćam taj prijevoz. Dakle, meni je jasno da se e, za to koristi profesionalno vozilo s vozačem i ne vidim da tu postoji bilo kakva veza sa nekom uslugom dijeljenja automobila. I mislim da je to ono što je najvažnije, gospodine Finger, jer to me brine, jer imam dojam da vi ovdje Uber ubrate u ekonomiju dijeljenja, a to uopće nije sukladno definiciji ekonomije dijeljenja. E, malo prije ste rekli nešto e, što je važno, e, htjela bih sada podsjetiti na to. Vi ste rekli da se može dogoditi da je putnik i vozač istovremeno, dakle da se uloge zamijene, međutim to je sasvim netočno. što se ovdje događa? Potrebne su dozvole, potrebno imati dozvolu i mislim da ste vi pobrkali sustav koji je obustavljen svugdje u Europi, dakle e, takozvani Uber Pop, to je usluga koja više ne postoji nigdje u Europi. Zašto? Zato što je napravo, naprosto ukinuta pravnim putem. Mislim da trebamo stvari nazvati pravim imenom. U vašoj studiji to nije slučaj i E, moram vam danas e, reći da je činjenica da bi ekonomiju dijeljenja trebalo zakonski urediti, ali Uber u svakom slučaju ne spada u ekonomiju dijeljenja, kao što vi tvrdite da da. Evo, izvolite, imate sada riječ na šest minuta, izvolite. U redu, onda ću zapravo najprije odgovoriti vama. Da, da, jer je to važno. Da, da, slažem se, a to smo već, već smo o tome raspravljali i pisanim putem. E, dakle, kada govorimo o ekonomiji dijeljenja, e, to je naziv koji smo dobili. Dakle, mi ga nismo odabrali, to je e, naziv, sveukupni naziv te studije. Imamo dva modela, takozvani carpooling, to je model usluge bla car, no u ovom izvješću govorimo o poslovnom modelu, poslovni model usluga Uber ili BlaBlaCar. Ima i drugih. Dakle, kada govorimo o toj usluzi carpooling, to podrazumijeva da postoji vozač koji dakle prima putnike u svoje vozilo. Neke brojke ukazuju na to da neki putnici ne bi prihvatili otići na put bez drugih putnika, ali dobro, možemo o tome razgovarati. Ovaj e, drugi model, Uber, znači da se nekoga drugoga angažira za, taj, za tu uslugu prijevoza. Moj je dojam da se ti modeli trenutno da konvergiraju. Tako da mislim da dugoročno teško možemo razdvojiti ta dva tipa usluga. U konačnici će Uber pokušati zaći u teritorij Blablakara i obrnuto, tako da će možda biti mjesta za dva velika igrača i oni će nuditi sve usluge. Tako da mi se čini da je ova razlika privremene prirode, mi smo, e, moramo biti svjesni toga da je to biznis. Blablakar isto tako ima maržu od 18 do 22%. Dakle, ne radi se o tome da vozač, e, da se do... ne znači ako vozač ne dobiva naknadu da se ne ostvaruje dobit i na račun tog vozača. Sada ću odgovoriti na pitanje koje je uputio zastupnik Rike. Vi kažete da e, ja nisam odgovorio na pitanje o financiranju infrastrukture. A što se tiče željeznica, vidimo da je to dovelo do e, većih poteškoća s financiranjem infrastrukture, tako da bi odgovor bio da se bolje integrira privatni s javnim prijevozom. Mislim da nas digitalizacija prisiljava upravo na to, a moglo bi se također dogoditi da platforme e, u nekim dijelovima dobiju obvezu pružanja e, javnih usluga. Dakle, to možemo reći da je to potpuno, te dvije tipa usluga su potpuno komplementarne. Ono što mi moramo učiniti jest e, ugraditi sve to skupo jednu politiku mobilnosti. Postoji razlika između regionalne politike, prometne politike na duže udaljenosti i lokalne politike mobilnosti. Što se tiče javnog prijevoza, e, postavljeno je pitanje može li ga se zamijeniti. Ne, ne mislim da ga treba mijenjati, nego ga treba integrirati i na neki način bi se moglo dogoditi da usluga i pojeftini jer e, ove platforme ako obavljaju dio javnih usluga, dakle to može dovesti do ušteda. Što se tiče zaštite podataka, slažem se, ali to pitanje je mnogo šire i nema veze sa platformama za prijevoz, dakle to vrijedi i za knjige, električnu energiju, pametna mjerila i slično. Mislim da je to za to potrebno horizontalno zakonodavstvo koje se tiče zaštite podataka, sigurnosti i tako dalje. Dakle, tu se ne može govoriti samo o prometnom sektoru. Hvala, ali ja nisam dobila odgovore na svoja pitanja. Mislim da niste shvatili da sustav usluge BlaBlaCar počiva na e, podjeli troškova, e, što nema veze sa ostalim modelima. Vi ste E, vi smatrate da i taksi spadaju u ekonomiju dijeljenja, ali to nije točno. I taksi usluge ne spadaju u ekonomiju dijeljenja. E, što se tiče gospodina Monteroa, dakle ja vidim da je on bio jedan od odvjetnika Ubera od 2014. godine, tako da mi ne možete reći da tu nema nikakve veze između njega i Ubera. E, dakle, očito je, evidentno je da je postala veza. Slažete se? Da, slažem se, pa to je sve dokumentirano. Sve imate e, tu. Ali, molim vas, evo, pokušajte pronaći bilo kakvu pristranost u ovoj studiji. Mislim da smo jednako kritični prema oba modela. Ja sam predsjednica jednog odbora i ja želim da sve studije budu transparentne i zato sam vas postavila, zato sam vas postavila pitanja na koja želim da dobiti odgovor u ovome odboru i što se tiče ekonomije dijeljenja, ja osobno ne shvaćam vašu definiciju kao i na isti način. Dakle, kada je riječ o usluzi BlaBlaCar, tu se troškovi dijele, e, međutim, usluga taks, taksi usluga ne spada u ekonomiju dijeljenja. To svi znaju, a vi ste u svojoj studiji svrstali e, taksi uslugu u ekonomiju dijeljenja. Dakle, očito da postoji problemi sa definicijama. Ne, ispričavam se, ja se to nisam učinio, kod mene taksi usluga nije u ekonomiji dijeljenja. Ekonomija dijeljenja ne znači ništa, to je samo jedan oblik e, ekonomije, ekonomskog e, pristupa Znači ljudi e, mogu primiti nekoga u svoj automobil ako već idu prema nekom, e, nekoj destinaciji. Ja bih rekao da to postoji zahvaljujući platformama koje omogućuju taj takozvani matching. Dakle, netko tko već i onako ide na put i išao bi bez obzira na to je samo e, je nebitno, zato što poanta o tome što postoji platforma. Dakle, vi kažete da postoje dva modela. Model, e, dakle, platforme e, i e, kolaborativne ekonomije. Dakle, to su dva modela i mislim da je to ono na što treba pripaziti. E, ne malo prije je kolega postavio pitanje vezano uz javni prijevoz. Mislim da će trebati novi modeli za javni prijevoz i moramo znati što nazivamo ekonomskom platformom, a što nazivamo kolaborativnom ekonomijom. Evo, odgovorit ću u jednoj rečenici, ne postoji kolaborativna ekonomija u romantičnom smislu te riječi. Dakle, uvijek postoji platforma, a platforma podrazumijeva da je riječ o poslovnom modelu koji olakšava tu kolaborativnu ekonomiju. Međutim, kolaborativna ekonomija ne može postati bez platforme, a platforma je biznis sama po sebi. U redu. Tu se ne slažemo. Vi spominjete digitalnu platformu koja je zapravo jedan poslovni model, ali ima i nekih digitalnih platformi e, kojima to nije svrha i e, gdje se zapravo želi ponuditi neka usluga i to počeva na raspodjeli na podjeli troškova. Hvala vam što ste došli u naš odbor i što ste nam predstavili svoju studiju o ekonomiji dijeljenja i nadam se da se vidimo uskoro, a mi sada nastavljamo s radom. Allez, nous continuons. Nastavljamo. I sada smo došli do predstavljanja od strane Europske komisije delegiranog akta u pogledu tehničkih zahtjeva plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putevima. Daniela Roska, ne znam gdje je, gospođa Roska. Ce n'est pas madame Daniela Roska qui sera parmi vous. Gospođa Roska nije tu. On n'entend pas du tout la Nema nikoga, ne čujemo dobro predstavnike komisije. Molim vas da uzmete mikrofon. Allez, on reprend nos travaux. Nastavljamo s radom. I idemo sada na točku koja se tiče rezultata mišovitog poziva na dostavu prijedloga za CEF. E, sada smo dobili rezultate tog poziva na dostavu prijedloga vezano uz instrument povezivanje Europe. To je iz veljače 2016. godine i sada 2017. godine i sada ćemo čuti što je bilo sa prvom tranšom koja je zaključena u srpnju, a druga tranša će biti otvorena do e, četvrtog mjeseca 2018. godine. Hvala vam što ste došli ovdje. Olivije Sila, vi ste na čelu e, odjela u glavnoj upravi MUV koja se bavi e, tom temom. Imate riječ na jedno desetak minuta. Hvala vam predsjednice, dame i gospodo zastupnici. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da vam predstavimo rezultate e, tog prvog e, poziva na dostavu prijedloga. E, to je za nas novo iskustvo, budući da je riječ o prvom mješovitom natječaju koji organiziramo. Dakle, ja ću vam ukratko objasniti po čemu se ovaj poziv na dostavu prijedloga razlikuje od drugih Radi se o tome da je dodjela bespovratnih sredstva uvjetovana dobivanjem zajma ili inovativnog financijskog instrumenta u istom iznosu, dakle za bespovratna sredstva u iznosu od 20%, partners, partneri na projektu moraju dobiti najmanje 20% u vidu zajma ili inovativnog financijskog instrumenta, dakle prilikom izrade projektnog prijedloga. Zato e, je osim onoga što se e, evaluira kod uobičajenih natječaja, moramo evaluirati i njihovu financijsku spremnost, dakle mogu li oni doći do završetka projekta sa tim iznosom bespovratnih sredstava i financijskog instrumenta koji su zatražili. E, dakle, ovdje imamo situaciju da moramo osigurati određeno vrijeme E, da se dođe do završetka projekta. Dakle, kao prvo mi vršimo selekciju projekata, nakon toga se potpisuje sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava. U trenutku se ništa ne isplaćuje, nego im se ostavlja 12 mjeseci da dođu do financijske klauzule. Nakon što se potpiše sa financijskom instrumentom čitav paket, tek u tom trenutku će im biti isplaćena bespovratna sredstva. Dakle, tu se uzima u obzir e, određeni rizik. Ako neki od partnera ne dođu do faze financijske klauzule, za nas ne postoji nikakva, nikakav financijski rizik budući da ni, nisu isplaćena sredstva, a e, sporazum o e, dodjeli bespovratnih sredstava naprosto se raskida. Dakle, kada je riječ o ovom prvom natječaju, Mi smo željeli obuhvatiti sve prioritete e, kao i kod redovnih natječaja. Nismo htjeli isključiti niti jedan sektor, budući da nismo do sada imali iskustva sa mješovitim natječajima. Dakle, ne samo da smo obuhvatili sve sektore, nego smo e, za to predvidjeli uobičajenu stopu sufinanciranja htjeli smo vidjeti reakcije, dakle i klasične infrastrukture, koridori, zatim e, željeznička interoperabilnost, ERTMS, inovacije i nove tehnologije i ostala područja kao što su Cesar, e, ITS e, i autoceste, morske autoceste. Predviđena sredstva nisu se ostvarila budući da je bilo teško uh, procijeniti kako će reagirati pojedini podsektori, ali smo ipak uspjeli obuhvatiti sve prioritete. Dakle, nekoliko riječi o samom postupku odabira projekata. Zaprimili smo oko dva puta uh, više prijedloga od indikativnog e, proračuna od milijardu eura, dakle 65 projektnih prijedloga. Evaluacija e, se odvija u dvije faze, kao i kod redovnih natječaja. Kao prvo vanjska evaluacija koju vrše naši vanjski suradnici, dakle stručnjaci. E, ta vanjska evaluacija je dovela do toga da smo odabrali 41 prijedlog u iznosu od 1,7 milijardi i s obzirom da smo imali približno milijardu eura, mi smo predložili 39 e, projektnih prijedloga. Neki e, projekti su malo izmijenjeni, e, također smo u nekim slučajevima smanjili stopu sufinanciranja, ali sve u svome smo pokušali odabrati što veći broj projekata s obzirom na dodijeljena sredstva. Ako sada pogledamo tipologiju odabranih projekata, moći ćete vidjeti da mješoviti natječaj ne isključuje niti jednu kategoriju projektnih prijedloga. mogli smo reći da neke klasične infrastrukture poput RTMS-a ili željeznica nisu prilagođene ovom tipu natječaja, međutim to nije slučaj. Mi smo obuhvatili gotovo sve sektore, imamo vrlo zanimljivo projekte i u području rtms a i e, klasične željeznice. Imamo isto tako projekte u državama članicama koje se koriste kohezijskim fondovima, kao i onima koje to ne čine. Imamo neke projekte koje obuhvaćaju 24 države članice, tako da nam je ovo iskustvo pokazalo da e, ovaj tip blendinga ovaj tip natječaja može biti e, od koristi u velikom broju sektora. Što se tiče ovog e, indikativnog proračuna koji je najavljen, e, primijetit ćete da smo morali uložiti određene napore, u, posebno što se tiče RTMS-a, budući da smo imali mnogo veći broj projektnih prijedloga tako da smo udvostručili dodijeljena sredstva, mi to možemo, imamo tu fleksibilnost i to isto tako govori o interesu za ovaj tip e, mješovitih natječaja. Što se tiče sektora koji su zastupljeni. Vidjet ćete da je situacija slična kao kod redovnih natječaja. Dakle, mislim da bi za CEF e, dobili više manje istu zastupljenost po sektorima, što pokazuje da mješoviti natječaj ne dovodi do nekih bitnih razlika. Postoji velik broj željezničkih projekata, uključujući i ERTMS, nekoliko cestovnih i pomorskih projekata i nekoliko projekata u sektoru unutarnje plovidbe. Što se tiče inovativnih projekata, e, moći ćete vidjeti i e, detaljnije u našim projektima. Imamo nekoliko projekata u području elektromobilnosti, dakle tri projekta koji e, svaki obuhvaća velik broj država članica. Riječ je o e, dakle instalaciji e, punionica i prvi projekt za vodik i to u industrijskim razmjerima. Ranije smo imali samo pilot projekte, ovdje se radi uistinu o jednom projektu industrijskih razmjera, nekoliko LNG projekata u području unutarnje plovidbe tako da bih rekao da je situacija obećavajuća e, kada je riječ e, o mobilnosti sa niskim razinama emisija. Što je sa sljedećim fazama? E, postupkom je predviđeno da rezultate dostavimo odboru za mišljenje CEFA, koje bi onda komisija trebala odobriti u sljedećih nekoliko tjedana, što bi omogućio da se potpišu sporazumi o financiranju do kraja 2018. godine, barem se tako nadamo. Kao što znate, ovaj e, poziv na dostavu prijedloga ima dva roka. Prvi u srpnju, nakon toga smo imali evaluaciju i onda imamo drugu fazu. E, vremenski e, rok je do dakle, travnja, to smo odgodili u ovoj fazi želimo privući veći broj projekata u sektoru alternativnih goriva. E, naime, mi smo najavili ovaj produžetak roka u e, s obzirom na paket o čistoj mobilnosti koji je donesen prije nekoliko tjedana. E, želim vas podsjetiti da su svi prioriteti još otvoreni. Mi imamo izvjesnu maržu za fleksibilnost a to je u iznosu od 20% vrijednosti e, poziva na dostavu prijedloga, Dakle, ako dobijemo neke druge projekte koji se ne odnose na inovacije, ako budu vrlo kvalitetni, mi ćemo ih uzeti u obzir, ali bismo htjeli na najbolji mogući način iskoristiti ovih dodatnih 350 milijuna eura kako bismo dobili e, kvalitetne projekte u području alternativnih goriva. I na kraju želim reći da je iznimno važno dobiti financijska sredstva, ali i kvalitetne projekte. Iz tog razloga smo uspostavili sustav za pomoć putem e, onoga što zovemo advisory hub, e, dakle savjetnički centar gdje se pokušava pomoći u razradi jednog portfelja projekata, e, tako da očekujemo sljedeći krug, to će biti na ljeto 2018. godine. Hvala i vama na ovom zanimljivom izlaganju i hvala na vrlo detaljnim obrazloženjima. I sada otvaram raspravu. Zastupnik Ertug Izvolite. Ne želite uzeti riječ, sve ste razumjeli. Dobro, onda gospodin Zilu. Uh, Hvala vam lijepo na izlaganju čitava ova ideja miješanja e, prometnih sredstava bila je da se zapravo miješaju javna sredstva sa privatnim sredstvima, no treba ovdje jasno razgraničiti što smatramo privatnim investicijama u ovom području. U nekim zemljama, ja dolazim iz baltičkih e, zemalja, dolazi razmjerno malo tržište za privatna ulaganja u ovom području i u to u bilo kakvoj skoroj budućnosti. Zato me zanima vaše mišljenje. Smatrate li da kada javna e, poduzeća dakle ovdje igraju odgovarajuću ulogu povezujući sredstva poreznih obveznika i sredstva velikih e, korporacija. Dakle, znamo da postoje tržišta gdje doista postoji privatna uh, ulaganja i privatni rizik vezan uz ta ulaganja, a u drugim područjima toga nema i vidite li tamo to miješanje da tako kažemo privatnih sredstava odnosno sredstava poreznih obveznika i sredstava uh, bilo iz javnog izvora ili iz velikih uh, poduzeća Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem i vama na izlaganju. Samo još nekoliko pitanja nekoga tko se ne bavi inače ovim područjem, ali kako bismo stvari bolje razumjeli. Nakon ovoga što je rekao gospodin Zile, gdje se miješaju javna i privatna sredstva, vi ste spomenuli projekte vezane uz vodik. Njih jako i ne znam mnogo o ovom području, smatram e, i dalje dosta skupima a vi se i dalje usredotočavate na te projekte, znači da imate određena očekivanja, odnosno da smatrate da će komercijalne banke smatrati da su to ekonomski održivi projekti, neovisno još uvijek nepostojećoj infrastrukturi pa bih vas zamolio da nam malo više kažete o tome. Zatim kad pogledam različita područja koja ste obuhvatili, različite namjere, razmjerno je niska stopa uspješnosti vezano uz ključne mreže. Mislim da ste imali sedam takvih prijedloga. A kad je riječ o financiranju kroz ovakvo miješanje javnih i privatnih sredstava, ja se s time slažem i kad je riječ o čvorištima, tu postoji mogućnost povezivanja različitih vidova prometa, obično su ta čvorišta u gradovima ili u blizini gradova, pa bi čovjek očekivao da će ovdje biti dovoljno zainteresiranih privatnih ulagača. Zanima me zašto ste onda ovdje išli sa takvim miješanim ulaganjima. E, također spomenuli ste e, TMS. Možda nam možete malo više objasniti o kojem dijelu tog projekta se radi. Ponovno slažem se s njima, ali znamo da je to, e, tu riječ o skupim projektima. I na kraju sljedeći rok je travanj 2018. Vi ste spomenuli ljeto 2018. Imamo godinu dana na raspolaganju kako bi se postigli sporazumi sa komercijalnim bankama. Ne bojite li se da bi nas to moglo dovesti do ljeta? hoćete li onda imati vremena za provedbu? Dakle, znamo da ima mnogo projekata koji ispunjavaju uvjete, ali treba ih naravno pomno odabrati. Možda nam možete dati neki okvirni pregled kakvo je stanje u pojedinim zemljama, dakle zanimalo bi me recimo kako Češka stoji u pogledu takvih projekata sa zajedničkim ulaganjima. Hvala lijepa, gospodin Cameron, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Dakako imamo miješane izvore financiranja, sada je to lakše nego prije 5-7 godina kada su kamate bile mnogo više. Dakle, situacija se zduboka promijenila, no naravno ne znamo kakva će ona biti za nekoliko godina. E, imam jedno pitanje koje se temelji na mom iskustvu u Njemačkoj. Koridor Hamburg-Krakov eh, dug je 900 km, tu postoji željeznička pruga koja je odlična na poljskoj strani, na njemačkoj nije dobra i postoji 50 km eh, dionica koja uopće nije elektrificirana, tako da se tu može voziti samo pomoću dizelskih eh, motora. Dakle, vlakovi e, voze, a onda u jednom trenutku ih moraju zamijeniti dizelske, e, dizelski e, pogon a govorimo o elektrifikaciji. Njemačkoj vladi rečeno je mi ćemo napraviti istraživanja i vidjeti koliko je to isplativo, međutim na kraju smo dobili e, obavijest da to nije dopušteno, da e, je to nezakonito i njemački ministar je čak rekao da on to može zaustaviti na europskoj razini. Dakle, Brandenburg je rekao trebaju nam stotini milijuna da zatvorimo taj jaz koji tu postoji na toj e, dionici i kako bismo upotpunili ispunili taj koridor. E, međutim, to je e, zaustavljeno. 99% ljudi govori o elektromobilnosti, ali pritome zapravo misle na automobile. E, recimo i njemačka vlada ulaže 4 milijarde eura godišnje upravo u električne automobile. E, i odnosno i na zadnjem sastanku na vrhu govoreno je e, o automobilima i o autobusima e, na električnu energiju, govori se i o biciklima. Dakle, čak i biciklima za prijevoz robe ali u Njemačkoj takve inicijative rade gradovi, a ne država. Evo sad mog pitanja. Ako pametnije regije, odnosno gradovi i e, savezne države unutar Njemačke su spremne to učiniti, ako ministri to ne žele, Možemo li nekako doći do novca? Dakle, riječ je o dionici od 50 km na koridoru od 900 km i ako postoji način da se taj problem prevlada, ja bih za to volio znati bila bi to sjajna priča o miješanim ulaganjima, a pomogla bi elektromobilnost. Hvala gospodine Kramer. E, evo vratila bih vam sada riječ kako biste pokušali odgovoriti na postavljena pitanja. <clears throat> Ja ću kratko, imam jednu primjedbu i dva pitanja. Prvo pitanje, kada čujem e, što kažu kolege, imam dojem da kada govorimo o blendingu, radi se o privatnom novcu, ali zapravo se ovdje radi o financijskim instrumentima koju, koje može izdati i neka javna ustanova da pače, uglavnom dolaze iz javnih ustanova, budući da dolaze iz EFSI-a e, koji, kojim koordinira Europska investicijska banka, prema tome ti instrumenti, odnosno ti mješoviti natječaji više se odnose na sredstva iz javnih, sredstva, iz javnih ustanova Rekli smo da je minimum 20%, a i to je i maksimum. A treće pitanje je više opaska. Ali moram priznati da me ovo iznenadilo, jer e, znam, dosta sam radio na blendingu e, u različitim fazama e, suradnje sa komisijom. Ja sam se zalagao za to. Međutim, to nije bio uvjet, nego pomoć, oblik pomoći. Dakle, nešto što je trebalo služiti promičbi postaje sada odjednom preduvjet. Tako da ne znam je li to sukladno e, onome za što smo se zalagali u početku, a to je da se pomogne u e, određenim financijskim operacijama. Sada ste dobili još pitanja. Izvolite, imate sada e, mogućnost da odgovorite na postavljena pitanja. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Public. Um, da, postavlja se pitanje što su privatna, što su javna sredstva. Mi obično smatramo da zajam koji dolazi iz Europske investicijske banke, ako on predstavlja zamjenu za e, sredstva iz proračuna, to nisu javna sredstva jer Europska investicijska banka se reinvestira, e, refinancira na tržištu kapitala. Dakle, ima status institucije koja daje zajam, ali e, ono što je važno je izvor financijskih sredstava. U tom smislu kad govorimo o promotorima unutar ove 39 projekata. Jednu trećinu čine privatni promotori, dvije trećine javna tijela, no to mogu biti recimo javni operateri koji djeluju na tržištu, ne dakako e, upravna tijela. Zatim kad govorimo o izvorima financijskih sredstava, 14 projekata E, financira Europska investicijska banka, ali u financiranju sudjeluje 20 komercijalnih banaka. Često je riječ o mješavini e, pa imamo s jedne strane komercijalne banke, s druge strane nacionalne e, promotivne banke, dakle imamo kombinaciju u Francuskoj veći projekt koji se tiče um, IMTRS-a na liniji Pariz-Lyon. sredstva dolaze iz privatnih banaka za taj projekt. Dakle, imamo najrazličitije moguće konfiguracije što se tiče izvora financiranja. Kad je riječ o vodiku, To je prvi projekt ove vrste, pa moramo vidjeti kako će proći. No, iza njega stoji regija koja ima veoma jasnu strategiju, želi razviti e, mrežu tih e, točaka koje će se e, baviti vodikom. Dakle, financijski partner ovdje je nacionalna banka i vidjet ćemo koji će biti ishod tog projekta. Što se tiče čvorišta, nismo dobili mnogo prijava za takve projekte i doista kad kada je teže utvrditi izvore prihoda upravo za infrastrukturu za čvorišta i možda upravo zato u tim područjima nismo uspješni. E, kada je riječ o drugome roku, do njega bismo htjeli malo razjasniti tumačenje što se sve može predložiti u okviru inovacija za alternativna goriva. Dakle, ako imate Um, prijedlog za alternativno um, gorivo u nekom čvorištu, ne morate se prijavljivati u projekt vezan uz čvorišta. Dakle, na taj način bismo htjeli privući malo više projekata vezanih uz alternativna goriva koji bi se provodili unutar gradova. Što se tiče um, IMRTS-a, spomenuo sam veliki projekt u ključnom dijelu mreže Pariz-Lyon. Imamo i još nekoliko projekata u koje su uključene tri ili četiri velike tvrtke, u Nizozemskoj imamo veoma zanimljivu schemu gdje nije riječ o željezničkoj tvrtki, nego o državnoj upravi koja želi omogućiti onda tu schemu različitim sudionicima uključujući i manja poduzeća i mislimo da je to veoma zanimljivo. Što se tiče vremenskog slijeda imamo dva dijela, sada imamo ovaj dio gdje eh, je otvoren poziv za eh, novi poziv za dostavu prijedloga, sljedeće godine potpisat ćemo E, sporazume o bespovratnim sredstvima i tek e, kasnije ćemo e, isplaćivati ta sredstva. Za ovaj drugi dio poziv traje do travnja, zatim do ljeta ćemo ocijeniti prijedloge i negdje krajem sljedeće godine će biti odabrani prijedlozi, a sporazumi e, će se potpisivati 2019. s time što će oni uključivati troškove e, do, e, dakle, unutar razdoblja do 2023. Vaša konkretna pitanja koja se tiču projekta u Njemačkoj, moram reći da vam ne bih na to pitanje mogao odmah sada odgovoriti, morao bih malo bolje poznavati taj projekt, da vidim o čemu se tu radi i ispunjavali taj projekt uvjete, no veoma rado ćemo e, se bilateralno pozabaviti tim pitanjem, pa ću vam na taj način i odgovoriti vezano uz elektrifikaciju željezničke pruge. Potom, kada je riječ o stopi sufinanciranja, Budući da nismo točno znali kako će sufinanciranje biti prikladno za ovaj poziv e, na dostavu prijedloga, mi smo jednostavno ponovili sve tradicionalne uvjete, a to znači 20%, to je tradicionalna stopa sufinanciranja u okviru instrumenta za povezivanje Europe, ali u slučaju MTRS-a to je bilo 50%. Dakle, to su e, te referentne vrijednosti za ključne mreže 30%, no kod ovakvih projekata imamo mnogo prijedloga, pa smo odlučili smanjiti stopu sufinanciranja, vidjet ćete čitav niz velikih projekata za koje predlažemo stopu sufinanciranja od 20%, a ne 30%, što će nam omogućiti da financiramo više projekata. Dakle, ovo je proba, da tako kažem, jer ako doista uspijemo e, zaključiti financijsku konstrukciju kod tih projekata uz bespovratnu pomoć uz 20%, to je dobra vijest, jer to znači da ćemo onda i sljedeće godine moći predložiti tako nešto nižu stopu. Dakle, nemamo za ovaj blending nikakve nove stope, jednostavno smo ponovili iste uvjete od prije. I na kraju doista se ispričavam što vam nismo poslali brošuru koju tradicionalno izrađujemo i dostavljamo vam. Ona se trenutno finalizira i veoma skoro ćemo vam poslati elektroničku verziju. Tu ćete pronaći sve podrobne informacije o svim projektima koji jesu odabrani, onima koji nisu odabrani i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja koja možda imate vezano uz te projekte. Hvala na svim odgovorima. Mislim da je to istinu pravi božićni dar. Bilo bi dobro kada bismo mogli brzo dobiti dokumente. Hvala. I zahvaljujem komisiji koja nam je pojasnila e, što je sa blendingom. To će biti uistinu jedna važna tema u predstojećim godinama. E, dakle, ova vrsta natječaja, a mi sada nastavljamo sa izlaganjem komisije o nacrtu delegiranog akta u pogledu tehničkih zahtjeva plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima. E, ovdje imamo predstavnike komisije. E, Daniela Roska je tu. Dobar dan, kako ste? Dobro, dobro sam, hvala. Lijep pozdrav svima. Imate pet minuta da nam, e, da nam kažete nešto o ovom delegiranom aktu. Izvolite. Dobar dan svima. Dakle, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, najavili smo dva akcijska plana. Jedan se tiče upravljanja, dakle tu se bavimo preklapanjem dakle zakonodavnih okvira, dakle vezano uz unutarnje plovne puteve. Dakle, vi ste od nas zatražili da vam prenesemo, dakle, kako stoje stvari sa primjenom ovog eh, novog eh, pristupa, dakle, riječ o direktivi 1629 kroz 2016, dakle, minimalni standardi, odnosno tehnički zahtjevi za plovila, dakle, Dakle, da vas podsjetim, imamo direktivu iz 2006. Tu smo uredili stvari u skladu sa važećom uredbom i postojećim europskim zakonodavstvom. Imali smo različit eh, pravni okvir, vremenske okvire, dakle za donošenje odluka o postupcima i bilo je jako teško zadržati ekvivalentnost. Dakle, imali smo tu razliku između njemačkih standarda, dakle ostatka i dobro je da smo tu uredili stvari kako ne bismo narušili tržišnu utakmicu, kako bismo istovremeno zadržali određene sigurnosne standarde. Dakle, imamo jedan standard za 14 tisuća plovila, dakle, koji, koji plove dakle, unutarnjim vodama, dakle, ne poseban za područje Rajne. Imamo dakle evropski standard tehničkih zahtjeva u navigaciji, Mm, dakle, to je jednako sustavu priznavanja kvalifikacija. Izglasan je na plenarnom zasjedanju 14. E, studenog, te jednoglasno e, dakle, u vijeću. Budući da imam samo pet minuta, dakle preskočit ću ono što kaže odbor Cesni. No, važno je reći da su ove dvije direktive, dakle o profesionalnim kvalifikacijama i tehničkim standardima, dakle da se pozivaju na CESNI kao standardizacijsko tijelo, ali pozabavila bih se delegiranim aktom. Već smo napravili prvi korak, to je postupak u skladu e, sa člankom 20 stavak 19, dakle ugovora o funkcioniranju Europske unije. I na osnovu te odluke je u tijekom srpnja donio svoju odluku i sada imamo nacrt delegiranog akta. Želimo započeti konzultaciju što je prije moguće i želimo to usvojiti prije roka za prijenos u države članice. Dakle, to je listopad iduće godine. Tu je, dakle, i radna skupina komisije. Oni su u listopad objasnili o čemu je riječ. Dakle, mijenja se, dakle, aneks 2 direktive. To je jedna nova referenca. To dovodi do promjena u aneksima 3 i 5 kako bi se osigurala konzistentnost e, teksta Sada bih vam objasnila o čemu se točno radi. Dakle, u odnosu na tekstove iz 2015. i 16. koji se nalaze u aneksu 2 direktive, mm, ovi tekstovi imaju 500 stranica, dokument iz 2015. još 500 stranica, Ideja je bila da se ovi tekstovi usklade sa regulatornim, ali i tehničkim e, napretkom. Imamo dakle e, uredbu o pokretnim strojevima, dakle koja je sada na snazi, moramo dakle uskladiti ove odredbe s njom. Dakle, to se tiče motora, dakle odnosno instalacija na brodovima. Potom su to specifične dakle dizalice, na njima se događalo, su se događale i brojne nesreće na radu. O, to je povezano i sa brojem kontejnera kojima se manipulira na brodu, potom imamo tradicionalna e, zanimanja, ali tu su i pitanja vezana uz električnu opremu, elektronsku opremu, dakle, s različiti standardi, dakle, koji se moraju poštovati, dakle, koji je uredio odbor CESNI, odnosno postoje u drugim zakonodavnim tekstima, kao poput direktive o alternativnim gorivima, za bojne prijevazne odredbe i moratorije utvrdili smo da je ovdje potrebno pronaći zajedničko i dugoročno rješenje koje će ići na ruku ovog sektora. Tu je moja kolegica Magda Folska, ona je radila u, tehničkoj, skupini za tehničke zahtjeve, dakle i ona se evo bavila ovim tehničkim, tehničkom stranom eh, ovog pitanja, ona će rado govoriti na vaša pitanja. Hvala gospođi Roski na ovom pojašnjenju. Odmah sada krećemo od e, izvjestitelja, gospodin Bele, lijepi pozdrav vama. Izvolite, imate riječ i vi ćete nam nešto reći o temeljnom aktu, a nakon toga će riječ dobiti izvjestitelji u sjeni i nakon toga će komisija imati mogućnost odgovoriti na pitanje zastupnika. Izvolite, gospodine Belet. Hvala. Kao što se sjećate, ja sam imao čast biti izvjestitelj za ovo pitanje. Trijalog je bio jako uspješan i dovršen je pod predsjedanjem da gospodina Kramera, koji je tada bio predsjednik odbora. Još jednom mu hvala. Nekoliko pitanja za predstavnike komisije. Neću ići u pretjerane detalje. Prije svega jedna opća primjedba. Komisija neće biti njome iznenađena. Parlament e, želi biti uključen u ranijoj fazi, dakle ne samo u konačnoj. Dakle, pripremni dio. Sada ovdje dolaze na scenu stručnjaci koji pripremaju odluku i mi bismo htjeli, dakle u ranoj fazi dobiti sve informacije. Mi ovo, siguran sam, ne čudi komisiju. Neka tehnička pitanja. Mm, dakle, članak 9, emisije. Mm, dakle, čestice, odnosno emisije motora. Imamo izmjenu koja se tiče dakle uredbe o motorima koji ne pripadaju cestovnom sektoru, njihovom utjecaju, dakle članak 9.01, dakle opće odredbe vezane uz područje primjene, dakle govori se o različitim kategorijama motora i zamjenskih motora. Zanima nas što to točno znači u kontekstu ovog zakonodavnog teksta. Dakle, da govorimo o zabrani zamjenskih motora. Što je to točno? Potom tahografi, mjerenje performansi. Dakle, izmjena minimalnih zahtjeva za tahografe. Postoji li pravna obaveza, dakle, za tahografe u ovoj vrsti prijevoza? Možda bi komisija na to mogla odgovoriti. Potom b, plovilo bez posade. Dakle, riječ je o plovilima koji su dio konvoja, nemaju posade. Dakle, druga vrsta plovila. Dakle, zanimaju me podaci s tim u vezi. Potom upotreba ovih plovila bez posade, koje su u veze sa mogućim povećanim sigurnosnim rizikom i jesmo se pozabavili tim rizicima. To su dakle moja najvažnija pitanja. Dakle, ova plovila bez posade, tahografi, emisije, dakle, plinovitih, eh, dakle, ovih stvari. Hvala vam. Gospodine Ertug, želite li vi uzeti riječ? Gospodine Ertug? Gospodine Ertug? Halo? Gospodine Ertug, izvolite, imate riječ. Ne želite. Dobro. Gospodin Kistelo, izvolite. Hvala. Hvala komisiji što na brzinu objasnila ovaj dokument. Ali ono što po meni niste objasnili jest zašto imamo vanjsko tijelo, dakle ovaj cesni odbor, imao tako velik utjecaj na donošenje odluka u Europskoj uniji. Za druge vrste prometa imamo odgovarajuće agencije. To su sve agencije koje su osnovane, dakle, u skladu sa eh, zakonskim odredbama koje vrijede i zašto sada ovo vanjsko tijelo kod donošenja ovih e, zakonskih odredbi. Hvala vam, ovo je bilo vrlo kratko. Gospodin Lungri, želite li vi uzeti riječ? Ne, dobro, onda nitko više ne želi uzeti riječ. Gospođo Roska, imate riječ i imate tri pitanja. Hvala prvo pitanje vezano uz e, uključivanje parlamenta u ranijim fazama. No, to je e, za mene novo jer sam došla u ovaj odjel neposredno prije nego li je ovaj tekst usvojen i cesni odbor je radio jako naporno da se usklade sa ovim zakonskim odredbama iz ove godine, dakle da budu spremni prije nego što krene prijenos u nacionalna zakonodavstva, dakle rekli smo rok iduće godine u listopadu. I sigurno postoji ovdje mjesta za poboljšanje. Također smo od Cesnija zatražili bilješku obrazloženja, dakle da, da donese bilješku koju će obrazložiti nove tehničke zahtjeve. Dakle, tražili smo još dodatne sastanke stručnjaka da bi se raspravilo o sadržaju i razvoju tehničkih zahtjeva. to je doista velik obim posla. Na sastanku na u plenarnoj sjednici odbora CESNI će se porazgovarati o transparentnosti. Dakle, još uvijek ono što mogu sada reći da, da se radi na svim ovim pitanjima. Pitanje zastupnika Taylora. Marta će govoriti nova tehnička pitanja. Zašto nemamo vlastito tijelo za standardizaciju? Da pa, su zakonodavac je ustanovio da već postoji veliko stručno znanje, dakle, u ovom u odboru, dakle, za Rajnu, a tako nije slučaj u svim područjima. Znam kako se radi sa prošlim direktivama, dakle druge rad sa agencijama, rad na direktivi o alternativnim e, gorivima, dakle ili su standardi IZO ili se surađuje sa agencijama. Rekla bih da to nije jako neobičajeno. I sada vezano uz ovu direktivu, evo upravo je zakonodavac istaknuo da bismo trebali od preuzeti standarde. I on je već on je već u tekstu, odnosno aneksu 2 direktive iz 2015. dio postupka. Good afternoon everybody. Dobar dan. Ja bih započela sa posljednjim pitanjem, dakle koji se tiče barži. Imamo projekte u Nizozemskoj, ali imamo projekte u Belgiji koji bi se trebao dovršiti do 2020. Njegov je cilj upravo upravljanje ovim baržama. Što se tiče tahografa, nije, nisu obavezni za navigaciju ove vrste ali ako je tahograf instaliran, onda treba ispunjavati zahtjeve, dakle, koji su propisani. Nisam sigurna sam li razumjela ovo pitanje vezano uz strojeve, ali opći cilj ovog poglavlja je da se usklade dakle ovi zakonski zahtjevi vezani uz e, korištenje motora u ovom sektoru. I ovdje smo naveli e, također propise vezane uz servisiranje te vrste motora. Dakle, riječ je o održavanju, oni su dio dakle, broda, to, je, obuhvaćena i sigurnosna pitanja, to je sve s moje strane. Merci beaucoup à la commission. Hvala vam, zahvaljujem komisiji na pojašnjenjima. Podsjećam da parlament s velikom pozornošću prati izradu delegiranih akata i podsjećam komisiju da mi u parlamentu moramo dobiti informaciju u isto vrijeme kao i stručnjaci iz država članica, tako da to podrazumijeva i redovite sastanke. Gospođa Roska, vidimo se uskoro, hvala vam još jedanput i sada nastavljamo, ali e, ćemo prijeći na sjednicu zatvorenu za javnost. najavit ću kratku stanku da se zaustavi izravni prijenos preko interneta i kako bi si